na financije. Mi smo i tom prilikom izrazili vrlo jasan stav po pitanju grčke situacije. Hvala. Puno hvala. Sada zaključujemo raspravu o ovoj temi. Glasovanje će biti sutra. I prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. A to je izvješće gospođe Pieti Kajnen o Europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Europskim fondovima za socijalno poduzetništvo. Gospođo izvjestiteljice, imate riječ. Arvoisa puhemies, eurooppalainen talous on äärimmäisen riippuvainen perinteisestä pankkirahoituksesta. Gospodine predsjedniče, europska ekonomija ovisi o europskom bankarstvu što stvara problem malim i srednjim poduzećima pri e, dobivanju financijskih sredstava. To je za njih prepreka. Pa moramo naći nove inovativne načine e, da bismo financirali e, nešto riskantnije poduhvate trebamo više e, poduzetničkog kapitala na tržištu, ali to je daleko od onoga što postoji na primjeru u SAD-u. Naši fondovi poduzetničkog kapitala su daleko manji od onih s druge strane Atlantika i to je sve organizirano na nacionalnoj razini što ograničava rast, a to je osobito važno na područjima kao što je zaštita okoliša. Treba vidjeti šta se događa u Izraelu i Aziji. Čak i kad e, kapital dođe do odgovarajućeg poduzeća i do odgovarajuće ideje, mlada poduzeća, start-upovi trebaju dodatna financijska sredstva kako bi brže rasli. Vrlo često se događa da poduzeća nemaju pristup sredstvima i onda ih traže drugdje. Zato je Evropska unija odlučila krenuti napred eh, sa EUVK eh, mehanizmom, eh, ali on nije funkcionira onako kako smo se nadali, jer u travnju 2016. godine samo oko 70 projekata e, je tražilo sredstva. Dakle, trebamo vidjeti koji problemi postoje u tom sustavu kako bismo ga poboljšali. Na primjer, e, postoje problemi registriranja poduzeća, registriranja projekta, postoje sve moguće prepreke u pristupu kapitalu. Dakle, ti fondovi ne funkcioniraju onako kako bi trebali. Također postoji i problem zaduživanja malih i srednjih poduzeća. Želimo da cijeli sustav bolje funkcionira. Potrebno je osigurati i dodatne, e, dodatna sredstva e, nakon onog prvobitnog ulaganja treba potpora iz europskog proračuna kako bi se privukao kapital i veliki institucionalni ulagatelji ali još uvijek postoje i problemi nacionalnih poreza, to nije u nadležnosti Europske unije, no malim koracima možemo ići naprijed kako bismo osigurali da se sa svim fondovima postupa jednako u cijeloj Europskoj uniji. Hvala gospodin Vela. Mr. President, honorable members, Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Vaš glas će pridonijeti finaliziranju još jednog elementa e, zajedničkog e, gospodarskog e, prostora. Dakle, fondovi poduzećnog kapitala su iznimno važni za nova poduzeća i to popunjava važnu, važan jaz e, koji drugi ne mogu popuniti. Nažalost, Europa sada zaostaje i za drugih tržišta na tom području. Europski fondovi poduzećnog kapitala su fragmentirani i koncentrirani u samo nekoliko država članica, a prvobitna regulativa koja je e, stvorila dublje i više integrirana tržišta kapitala u Europi e, e, i kako bi se lakše e, plasirali po cijelom europskom tržištu. Euveka je imala neki uspjeh, ali to nije dovoljno da bi se nosili sa izazovom financiranju. Za EU SEF je program e, progres e, napredak spor. Samo sedam e, projekata je do sada prihvaćeno. Stoga smo preispitali EU veku i EU SEF kako bismo pretvorili te nazive u doista učinkovite načine financiranja u Europi. Uveli smo tri glavne promjene kako bismo poboljšali, ubržali e, korištenje tih fondova. Prvo, e, proširili smo e, raspon onih koji se mogu prijaviti za e, ta sredstva kako bismo uključili velike upravitelje fondova, dakle one koji imaju više od 500 milijuna eura, jer oni mogu dati ekonomije, velikih brojeva. Također smo proširili mogućnost fondova EUV ulaganja u mala i srednja poduzeća e, što bi trebalo povećati mogućnosti diverzifikacije i te e, fondove učiniti atraktivnije e, ilagačima. Treće, zabranili smo naknade koje nameću e, vlasti država članica gdje nema nadzora. Isto tako smo pojednostavili procese registracije. To je sve dio niza mjera koje predlažemo kako bismo osnažili ili e, tržišta poduzetničkog kapitala e, opredijeljeni smo za e, razvoj pravila i potrebne kompromise treba e, unijeti pojednostavljenje e, za razine e, koje imaju menadžeri. Također trebamo osigurati dosljedne i konvergentne prakse među nacionalnim nadležnim tijelima diljem Europske unije. Komisija pozdravlja te promjene koje će revitalizirati fondove EUVK i EUSEF mi ćemo time približiti Europe, Europu gospodarstvu bazirano na inovacijama koje brzo raste jer ćemo time srušiti barijere koje postoje pri pristupu poduzetničkom kapitala u Europi. Zahvaljujemo parlamentu, izvjestiteljima, e, izvjestiteljima u sjeni e, na konstruktivnim pregovorima Hvala. Puno hvala gospodine povjereniče, a sada gospodin Stojlojan ima riječ. Slabost eh, tržišta kapitala u Europskoj uniji jeste pomanjkanje eh, eh, stvarnih fondova poduzetničkog kapitala to je najvažnija kvalitativna e, razlika između europskih kapitalnih tržišta i onih u SAD-u. E, jer e, takvi fondovi financiraju naročito start-upove i inovacije. Stoga pozdravljam prijedlog Europske komisije i sporazum između izvjestitelja i svih onih koji su radili na ovom projektu. Jer ovakvim mjerama možemo poboljšati uvjete za e, stvaranje e, i funkcioniranje ovih fondova. E, pospješujemo rad start-upova i malih i srednjih poduzeća Također potičemo ulogu esne Stoga e, ću glasati za ovaj prijedlog. Hvala. Puno hvala. Gospodin Kocolino, izvolite. Zahvaljujem. Revizija fondova EUVK i EUSEF ima definitivno pozitivan učinak i može ubrzati e, gospodarski rast te stvoriti stabilnija i nova radna mjesta te stvoriti e, pogodnije okolnosti za ulaganja. Europski fondovi poduzetničkog kapitala financiraju e, inovativne tvrtke koje imaju visoku tehnološku stopu, koje su konkurentne na globalnoj sceni i koje zapravo su meka za nova radna mjesta. Također nude i jako puno iskustva, posebice u moje zemlji, u Italiji. Imamo primjere tvrtki koje su mogle koristiti te e, fondove i koje su zaista e, e, proizvele nevjerojatne aktivnosti. Možemo govoriti o četiri dimenzije. Prvo, moramo proširiti platformu za sve one koji mogu koristiti te instrumente, uključujući i upravitelje fondova većih razmjera. Ovdje uključujemo i ekonomiju razmjera. Dakle, na taj način možemo osigurati veća ulaganja u fondove e veka i također možemo omogućiti da oni budu e, e, primjenjiviji. Također možemo ih povezati sa drugim europskim fondovima. Sada je riječ o postupcima za registriranje među svim državama članicama kako bismo uspjeli postići veću koordinaciju među EUSEF fondovima. Imaćemo na trećem mjestu sigurnije fondove, e, biti će veća jamstva po pitanju upravljanja i kvalitete tih fondova. I na kraju imamo obvezu izvješćivanja za eusf ove koji moraju opisati sve rizike vezane uz klimatske i okolišne aspekte i također načine ulaganja. E, ja mislim da se možemo smatrati zadovoljnima e, zbog posla koji smo obavili jer smatram da je ovo uredba kojom ohrabrujemo socijalno poduzetništvo, e, kojom ohrabrujemo visokotehnološko poduzetništvo i dajemo snažan snažni poticaj e, javnom i privatnom ulaganju te stvaramo e, podlogu za stvarno gospodarstvo. I na kraju e, možemo osigurati i zaštititi radna mjesta. Mislim da je to jako važan rezultat i zato zahvaljujem svima na radu koji su obavili. Hvala. Gospodin Papadimulis. Hvala predsjedniče. Da bismo ojačali nadzorne mjere ovdje. Važno je da imamo više inovacija u Europi. Prvobitni prijedlog nije išao dovoljno daleko, e, izvjestiteljica je to poboljšala. Moramo brže djelovati jer razlika između poticanja novih e, poduzeća u Europi i drugdje e, je još uvijek vrlo velika. Mi trebamo pomagati i još više malim i sretnim poduzećima. Moramo smanjiti birokraciju, moramo olakšati e, pristup financijama E, ljudi moraju znati odakle smoći novac. E, moja zemlja Grčka izlazi iz depresije. E, moramo učiniti više, moramo omogućiti ljudima da traže financiranje izvan naše zemlje. Moramo više koraka, više Europe. Hvala. Gospodine Papadimoulos, prihvaćate li plavi karton gospodina Koburna? Hvala gospodine Papadimulis. Ne slažete li se sa mnom da e, e, vlade koje su nekompetentne nisu najbolji ljudi? Birokrati nemaju iskustva sa biznisom ili poduzetništvom. E, kako se razvijaju poduzeća na burzi i tako dalje. Kapital je najbolji način da pomaže rastu e, start-upova. Ja sam u biznisu već 30 godina. Ako imamo dobar plan, dobar e, projekt, onda možemo namaći novac za to. zašto uzimati novac poreznih obveznika kad e, se zato moraju pobrinuti burza i tržište kapitala Gospodine Coburn, ne, vi ne mislite da je Europska unija dobra stvar, e, zato ne mislite da pomoć mladim kompanijama na europskom nivou je dobra stvar. E, vi živite u kapitalističkoj džungli bez ikakvih pravila. S tim se ja ne slažem. E, možda je to dobro za moju, za vašu zemlju, ali za moju nije Puno hvala, dame i gospodo. Molim za tišinu. Gospodin eh, Mono ima riječ. Gospodine povjereniče, u prvom redu priznajem da imamo eh, sumnje eh, o potrebi da E, e, ima ove e, projekte za start-up. Imamo bankarske poslove koji su tradicionalni, imamo konkurentnost. Revizija uredbe o fondovima, poduzetničkim fondovima i to je preuranjeno. Imamo novu europsku oznaku. Međutim, trebali smo ići postepenije. Komisija smatra da ovi fondovi nisu dovoljno paneuropski i da su premali. E, upravljanje malim projektima vrlo često uspješno. E, poznavanje ekonomskih prilika su često preduvjet za uspjeh investicija kapitala i transnacionalnih e, fondova a, o, ali imamo još jednu zabrinutost. Ova e, revizija uredba e, e, će omogućiti hedge fondovima da ima pristupa tim fondovima. Ova evolucija E, preokreće ono što smo e, donesli 2013. Imamo sada mastodonte e, sa transnacionalnim propisima. Za sve ove razloge mi ćemo se suzdržati kod glasanja o ovom tekstu. Gospodine Mono, imate plavi e, karton od gospodina Koberna. Hvala gospodine Mono. E, vrlo šarmantno. Jedno pitanje. Mislim da ovaj kapital će se dati nekim kompanijama Mm, nisam nikada čuo za takove u Britaniji, ne znam što je s Francuskom. E, ali e, novac ide ovim kompanijama, ide na uštrb drugih kompanija koja su sama prikupila sredstva. Zašto bi to bilo dobra stvar? E, ti će ljudi uništiti ove kompanije koje su pribavile novac na nezavisnom tržištu Razlog zbog koje Europska unija propada jeste upravo ovaj. Već mnogo godina Europa e, e, tjera socijalizam, a socijalizam je uništio Francuskoj. E, slažete li se sa mnom? izvolite, imate 30 sekundi za odgovor, gospodine Mono dragi kolega David Coburn, mislim da smo politički i ekonomski slažemo. Mi se eh, konzervativni, a liberali kada se radi o eh, ekonomiji. Eh, mi smo protiv svih ekonomskih ekstremizama. Mi smo prokapitalistički raspoloženi. Poduzetnički kapital mora biti u ostavljen u rukama poduzetnika. I, imamo e, tržišta poduzetničkog kapitala koje moraju poticati startatove. E, tre, oni trebaju raditi i e, ulagati. Zato ćemo se suzdržati od glasanja. Gospodin Fernandez ima riječ. Dobar večer, puno hvala predsjedniče. Prvo bih htio zahvaliti e, na radu izvjestiteljici i mom kolegi Kozolinu koji je bio izvjestitelj u Sjeni zbog sporazuma koji smo uspjeli ishoditi i o kojem ćemo glasovati sutra. Dakle, e, ovaj e, saziv zapravo se suočava sa groznom gospodarskom krizom i također sa projektima kojima pokušavamo poboljšati aktivnosti, i povećati broj radnih mjesta. U planu je jedan od središnjih dijelova bilo upravo pokretanje tržišta kapitala. Mi smo jako puno radili u proteklih nekoliko godina. Mi smo uspjeli pokrenuti novu uredbu o e, znači, fondovima na monetarnom tržištu. Također smo razgovarali o prospektu. E, e, imali smo i sporazum u trijalogu kada govorimo o standardnoj sekuritizaciji u Europskoj uniji i o osnovnim kapitalnim zahtjevima. A danas ćemo raspravljati i kasnije glasovati o nečemu što nam može omogućiti da napokon dovršimo to unutarnje tržište tržište kapitala koje će postati na taj način dostupnije i jednostavnije i upravo to kroz fondove poduzetničkog kapitala i socijalnog poduzetništva. Naš klub zastupnika se iznimno potrudio i postigli smo jasan napredak i po, pitanju nadzora i kontrola ESME i također e, po pitanju mogućnosti da uvedemo i e, ulagače, male ulagače u te fondove i također da nam e, današnji poduzetnici pomognu da zajednički snagama ispunimo e, ciljeve koje smo se postavili u Parizu. E, na stranu sve to što smo napravili, kao što je već rekao moj kolega Papa Papadimulos, e, još nam puno toga ostaje učiniti, zato što su mala poduzeća ta koja imaju pred sobom velike izazove da bi mogli sudjelovati na jedinstvenom tržištu. Imaju puno administrativnih problema e, s kojima se mi moramo suočiti. I ja smatram da dio te reforme mora biti usmjeren i na, srednje, na srednja poduzeća koja već jesu na tržištu kapitala i moramo razmišljati kako možemo E, poboljšati financiranje ne samo za srednje, nego također i za malo poduzetništvo. Puno hvala. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupniku Anemansu. No prije toga želim reći da mi je drago što ću danas predsjedati ovim dijelom zasjedanja i sada dajem riječ, kao što sam najavio, gospodinu e, Anemansu iz ENF-a. Imate jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem. Dragi kolege, e, evo, jutro smo čuli od Jean-Claude Junckera e, kako kaže da će se ubrzati dovršenje Unije tržišta kapitala. E, mi se moramo suočiti sa tolikim prijetnjama komisije, a ovdje se Brexit nije ni spomenuo, a riječ je o sudbinama milijuna radnika u tom sektoru. Kada govorimo o vrijednosti tržišta sitija u Londonu, je nešto što će biti itekako ugrođeno zbog prijetnje Brexita. Pred nama je jako velika i veliki izazov za tržište kapitala. E, smatramo da je europski plan hiperambiciozan i mislim da bi prije nego što se taj plan ubrza, da bismo trebali razriješiti pitanje problema s Brexitom. Dakle, nije ESMA kriva, nego države članice su te koje bi e, trebale preuzeti vodstvo kada je riječ o stvaranju i e, hranjenju tih fondova za socijalno poduzetništvo i fondova poduzetničkog kapitala zato što nama je potrebna ta jednakost u raznolikosti koju trebamo primijeniti i u gospodarskom okruženju. Zahvaljujem. A sada Dajem riječi gospodinu Santu jednu minutu. Prijedlog eh, pred nama ima osnovni eh, problem eh, poduzetnički kapital za startupe. To nije, mi nemamo kulturu kao u SAD-u poticati takav sustav u Europi je smislen, ali imamo velike teškoće. Ljudi na prvoj liniji su poduzetnici. E, uredba mora biti visoka kvalitetna, inovativna, mora znati e, kakvi su operativni uvjeti na terenu. E, ESMA će igrati veliku ulogu ali e, moramo biti oprezni, ne smijemo previše intervenirati. E, moramo naravno poticati socijalne projekte, moramo dati poticaje za projekte e, za strojarstvo, elektroniku i okolišnu tehnologiju. Projekti mladih ljudi moraju imati prioritet moramo povezati poduzetnički kapital i e, sveučilišta i slične institucije moramo imati i programe za najudaljenije e, regije za otočke regije moramo potaći da i njih da koriste poduzetnički kapital Sada riječ ima gospodin Frunzulika e, jednu minutu. Hvala predsjedniče. E, glavni e, kamen temeljac ovog plana za fondove poduzetničkog kapitala i fondove za socijalno ulaganje ja e, pozdravljam e, prijedloge u ovom izvještaju. Ove mjere koje potiču poduzetnički kapital u Europi dati će e, veliki doprinos unutarnjem tržištu. Olakšat će pristup financijama u svim državama članicama. Trebamo E, sniziti prag e, za Europski fond poduzetničkog kapitala na 50 e, tisuća eura jer će to povećati opseg mogućnosti ulaganja. Moramo imati jači nadzor Europska e, agencija za vrijednosnice mora dobiti e, važniju ulogu u tom nadzoru. Moramo pospješiti također i prekogranične transakcije. Hvala lijepa gospodinu Frunzuliki. Sada idemo na e, postupak spontanog javljanja za riječ. Prvi Gospodin Kaputo ima riječ. Hvala predsjedniče. Kada govorimo o kompleksnoj strategiji izgradnje jedinstvenog tržišta kapitala i kada govorimo o uniji kapitala, Evropska unija se angažirala kako bi uložila što više sredstava u Europski fond poduzetničkog kapitala i socijalnog poduzetništva. Dakle, poduzetnički kapital koji e, obuhvaća alternativna ulaganja e, start-up tvrtki se sastoji od e, kratkoročnog i srednjeročnog financiranja za male i srednje, malo i srednje poduzeća. Dakle, taj plan bi trebao biti ohrabrujući, ali znamo da u prve dvije godine primjene ove uredbe podaci su pokazali da je samo 25% europskog poduzetničkog kapitala bilo prikupljeno izvan znači zemalja odakle jesu ta poduzeća poduzeća. Ali e, kada smo nametnuli dodatna davanja određenim poduzećima u državama članicama, onda smo napravili e, korak prema naprijed zato što smo omogućili veća ulaganja i sudjelovanje za više dionika. Na taj način smo potaknuli funkcioniranje mnogih mladih tvrtki što je bilo pozitivno. Hvala. Hvala. Zastupniče Kaputa. A sada Notis Marijas, izvolite